Uh, uh, Dame i gospodo, molim vas da zauzmite svoja mjesta kako bismo započeli glasovanje. Prva točka jest, odnosno su prijedlozi rezolucija u vezi eh, sa raspravama o slučajevima kršenja ljudskih prava, e, posebice e, uhićenja Aleksa Navalnog. U skladu sa e, stavkom 194. točkom ću riječ zastupniku Guja. Hvala.